Gospođe i gospodo, poštovane kolege, nadam se da je pauza za ručak bila ugodna i sad možemo nastaviti s našim sastankom. Deveta je točka dnevnog reda sporazum o institucijskom okviru između Europske unije i Švicarske. Kristijan Lefner, eh, naš eh, zamjenik glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje, E, je s nama i pozdravljamo ga u e, Afetu. Dakle, govorit ćemo o suradnji e, sa Švicarskom i Norveškom i pozdravljam Andreasa Švaba koji je koji predsjeda ovom stalnom delegacijom. Dakle, Kristijan Lefran će nam reći nešto e, o sporazuma između Europske unije i Švicarske. A pregovori za ovaj e, institucijski okvir trajali su dvije godine i e, u studenom 2018. su okončani. A o tome smo dakle govorili prije izvora Savezno vijeće Švicarske još formalno nije zauzelo stajalište ovom sporazumu, a Švicarska je jedan od naših najbliskih vanjskih partnera u središtu je Europe i ima kulturne i gospodarske veze e, sa svojim susjedima. E, I evo 45 tisuća je e, švicaraca u Europskoj uniji e, i s njom imamo oko e, stotinjak različitih sporazuma. U ožujku je parlament usvojio, usvojio preporuke o institucijskom okviru i o bilateralnim sporazumima i rješavanju sporova i vjerujem da će e, ovaj sporazum e, donijeti u našim odnosima koherentnost e, i svakako pojačati švicarsko sudjelovanje na našem internom tržištu. 15 minuta će imati gospodin Leffler kojeg pozdravljamo i dajemo mu riječ. Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala vam lijepa na pozivu i na prilici da e, govorimo o sadašnjem stanju e, stvari u e, pogledu nacrta sporazuma o institucijskom okviru. Dakle, daću vam i povijesni e, pregled e, te e, odnos između Europske unije i Europske zajednice u to vrijeme su krenuli davno, 72. godine, stupanjem na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Švicarske i Europske unije. U većini drugih slučajeva sporazum e, iz 72. bi se smatrao povijesnim, budući da se puno toga promijenilo u međunarodnoj trgovini, međutim on je još uvijek temelj e, za e, naše gospodarske odnose. Što se tiče ovog institucijskog okvira. O njemu smo e, pregovarali, on je, e, njega su švicarci odbili e, i tada je odlučeno da se krene bilateralnim putem na sektorskim osnovama. Od tada od sredine 90 do kraja 90 eh, smo ispregovarali i dogovorili se o velikom broju eh, sektorskih sporazuma, preko 120 ih je iz različitih eh, područja, uključujući i švicarsko sudjelovanje na internom tržištu Europske unije i šengenska stečevina. Dakle, e, ovo e, se smatralo privremenim rješenjem jer je e, Švicarska željela članstvo i tražila članstvo u Europskoj uniji i ovo se smatralo putem prema članstvu. Međutim, u međuvremenu je više nema toga te želje za članstvom, pa je evo i dalje na snazi ovaj velik broj sporazuma e, i upravo zato je i došlo do zamisli o okvirnom e, e, institucijskom, dakle okviru, o sporazumu o institucijskom okviru koji bi postao platforma ili temelj koji bi omogućio da se krene dalje u ovom odnosu, da ga se produbi i proširi na druga područja i da se omogući svim građanima i gospodarskim subjektima e, da krenu s punim znanjem i s punom svješću o zajedničkim pravilima u sve odnose međusobne odnose. I upravo zato e, je institucijski okvir fokusiran na rješavanje sporova, na sigurnost, pravnu sigurnost, pravila o tržišnoj utakmici i kad se govori o e, unutarnjem tržištu, e, o dinamici preuzimanja akija. O tome smo pregovarali veći broj godina i došli do zaključka otprilike pred e, nešto manje od godinu dana. Ali nažalost, zaključak nije doveo do potvrde od strane švicarske vlade. Potvrde pripravnosti za parafiranje i zatim potpisivanje sporazuma. Svi smo svjesni e, izazova, poštujemo to, i sa zanimanjem smo pratili javne konzultacije i u e, Švicarskoj prošlog proljeća e, te smo pozdravili i pismo od Saveznog vijeća koje je stiglo negdje, mislim, krajem svibnja ili početkom lipnja, a u kojem su se izjasnili spremnima za potpisivanje sporazuma uz e, pojašnjenja u e, tri e, područja. Predsjednik Europske komisije brzo je odgovorio i potvrdio da smo mi spremni raditi na pojašnjenjima te da vjerujemo da možemo pružiti zadovoljavajuća pojašnjenja i to e, u najkraćem mogućem roku. I moramo poštivati i obvezu e, internih konzultacija e, u Švicarskoj i naravno pojašnjenja su bila potrebna i prije nego što bi oni započeli konzultacije na što smo mi bili spremni, ali e, evo još uvijek e, čekamo. Odnos sa Švicarskom je važan odnos e, i to odnos koji Evropska unija iznimno cijeni. Imamo vrlo snažne zajedničke vrijednosti i vizije politiku konvergencije u puno područja. Važno je međutim krenuti dalje s bilateralnim odnosima i uspostaviti zajednička pravila koja će se primjenjivati na obe strane. Ova pravila neće biti sektorska kao što je onih 120 sporazuma, nego će ukazivati na eh, ono što se primjenjuje u cijelom eh, ovom odnosu. Dakle, radi se o stvaranju uvjeta koji će omogućiti Švicarskoj da se šire angažira u eh, suradnju, u suradnji s različitim dijelovima E, odnosno segmentima aktivnosti Europske e, unije kao što je unutarnje tržište, istraživanje i tako dalje. Ne bi trebalo čuditi da e, ishodište za ovo budu pravila Europske unije, budući da je to pretpostavlja zapravo primjenu europskih pravila i Europskog e, zakonskog korpusa. Dakle, e, to su e, konkretni uvjeti za naš odnos sa Švicarskom. Može se steći dojam da je Evropska unija kao da je željela nametnuti pod navodnicima e, svoje, svoja pravila na neku vanjsku stranu, što je krivo tumačenje, jer se ne radi o e, novim pravilima, nego o omogućivanju bliskom partneru da sudjeluje u radu koji e, mi provodimo, a da bi se sudjelovalo na unutarnjem tržištu koje nosi različite koristi e, i za druge i za nas. Te smo to željeli učiniti na način koji neće poremetiti, iskriviti ili onemogućiti naše aktivnosti. Dakle, u ovom okvirnom sporazumu trudimo se to postići i prilagodbom provedbe eh, pravila Europske unije, dakle provedbe, a ne samih pravila, eh, namjeravali smo pojednostavniti taj odnos. Na primjer, eh, kod rješavanja sporova, odnosno nagodbi, to će se događati putem arbitracijskog mehanizma pa eh, bi Švicarska eh, trebala poštivati pravni poredak Europske unije, a eh, naravno glavni arbitar je Europski sud pravde i ne može to biti niti jedan drugi. Dakle, trebamo na neki način naći srednji put e, za rješavanje sporova. Što se e, državnih potpora tiče, nitko drugi, bez obzira na sporazume, nije dobio e, privolu Evropske unije za uspostavu sustava e, sa dva stupnja e, i e, u slučaju Švicarske postoji jedno ustavno pitanje, odnosno pitanje odnosa između središnje vlasti i kantona, te smo morali uzeti u obzir i tu strukturu na dva stupa a e, ove e, druge solucije, rješenja koja su pronađena, po nama uzimaju u obzir i e, specifičnosti, ali i konkretne stvari koje nas brinu u odnosu sa Švicarskom. Prošle godine u ožujku, odnosno ne, u ožujku ove godine, ovaj je parlament Um, utvrdio da postoji partnerstvo e, širokih razmjera uz zajedničko nasljeđe, kulturu, povijest i vrijednosti. Ali svejedno treba naglasiti da kroz ovo e, široko i sveobuhvatno partnerstvo Švicarska dobiva pristup i e, EU tržištima, programima i drugim aktivnostima. Dakle, nismo željeli e, ništa posebno stvarati, nego samo otvoriti vrata određenih programa, tržišta, aktivnosti e, švicarcima koji bi u njima mogli sudjelovati. I to u dobroj vjeri, te doista željno iščekujemo političku potvrdu e, Švicarskog saveznog vijeća e, prvo e, u svezi ovih pojašnjenja, a nastavno na to da se potvrdi ono što je rečeno proljetos na kraju javnih konzultacija, a to je da su pripravni potpisati i usvojiti ovaj sporazum. Zapravo ovo je poput nekog očekivanja Godoa, kao u Beketovoj drami. A oni koji su ju čitali ili e, gledali e, će se e, sjetiti dekora. Jedina razlika između prvog i drugog čina je jedan, jedan list na drvu koji je pao u drugom činu kao što je sada jesen pa lišće pada i mi smo taman tako nekako u drugom činu, a zapravo e, trebalo bi krenuti kao u očekivanju Godoa, a onda se ništa ne dogodi. Ali vjerujemo da će doći do napretka, e, da će e, se e, dati pojašnjenja i da ćemo e, ostvariti ovaj sporazum u najboljem interesu svih građana Europske unije, ali i Švicarske. Hvala Kristijanu Lefleru e, na objašnjenju situacije imamo za ovu točku vremena do 15.30, a onda prelazimo na 10. točku, a to je Afganistan. Dakle, ostaje nam dovoljno vremena e, i prvo dajem e, riječ Andrejasu Švabu. Hvala vam lijepa što ste ugostili ovo e, izaslanstvo u parlamentu hvala vam lijepa na ove povijesne reference u osvrtu na naše odnose sa Švicarskom. E, izaslanstvo je bilo prošlog tjedna u Vaduzu. E, bili su tu i kolege iz gospodarske komore. E, bilo mi je drago sudjelovati u toj raspravi. Govorili ste o, i o izborima u Švicarskoj E, tu je naročito onda prisutna i nervoza u Švicarskoj. E, e, stoga bi moje pitanje bilo sljedeće. Kako možemo postići da nakon izbora u Švicarskoj i nakon uspostave nove komisije u Briselu sa Ursulom von der Leyen dođemo do novih polazišta kako bismo E, na kraju došli do e, prihvaćanja sporazuma okvir može li Europska unija nešto tome doprinijeti, a što može tu učiniti Europski parlament e, kako bismo konstruktivno u tome sudjelovali. Hvala lijepa, imamo mnogo vremena, možemo odgovarati pitanje po pitanje. Sljedeći govornik bi onda bio gospodin Bütikofer i onda Mihael Galer. Hvala lijepa. E, kratka primjedba e, gospodinu Švabu. naročito zahvaljujem vama i parlamentu u cijelosti za stalnu podršku koju nam dajete u cjelokupnim pregovorima. Ta politička podrška i jaki signali koje šaljete e, bili su vrlo važna, važan i koristan doprinos. E, izbori u Europi e, za parlament u svibnju, a i onda e, promjene na strane Europske unije i prošlog mjeseca izbori u Švicarskoj. To je došlo do prekida kontinuiteta. Imamo doduše više kontinuiteta u političkom vodstvu u Švicarskoj nego u Europskoj uniji E, e, vidjet ćemo kako će Savezno vijeće biti e, potvrđeno za nekoliko dana. Sada bih pohvalio prethodnu komisiju, naročito bih pohvalio predsjednika Junkera koji je uložio osobno u ove pregovore mnogo truda on je sve postavio na jednu čvrstu osnovu, čvrstu osnovu za odnose između Europske unije i Švicarske. U jednom e, e, nedavnih intervjua je rekao da posebno žali što ti pregovori nisu e, privedeni uspješnom kraju prije no što je on napustio dužnost predsjednika komisije. Mislim da e, ćemo imati u ovom odnosu mnogo kontinuiteta jer je ovaj odnos e, čvrst i stabilan, ali se može još i poboljšati. E, to želimo postići okvirnim sporazumom. Nadam se da će nadolazeća komisija, i, a također i vijeće, nam pomoći u uspješnom privođenju kraju ovih pregovora. Jedanput kad se prašina slegne na, e, nakon izbora i kad sve bude jasnije sljedećeg mjeseca, kad budemo znali sastav e, Saveznog vijeća, da ćemo tada e, moći početi pregovore sa mojim kolegom u Švicarskoj a i onda dalje nastaviti pregovore sa vladom i da će e, uvjeti koje predlaže Europska unija biti prihvaćeni. A onda će se to opet vratiti e, državama članicama i švicarskom parlamentu za usvajanje. Mm, suglasnost to jest. E, gospodin Bitikofer ima sada riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I ja zahvaljujem gospodinu Lefleru na ovom izlaganju. E, e, gospodine Lefler, e, vaš mirni, tihi glas. Vi ste tim tonom, međutim, zauzeli oštar stav. usporedili ste ove pregovore sa Švicarske, sa teatrom absurda. to to bi značilo da stajalište švicarske vlade je e, e, jednako absurdno kao e, ono što doživimo kad čekamo Godoa. Nije to baš dobar pristup pregovorima. Kad sam slušao što ste govorili, imamo previše eufemizama kad e, e, prikrivate pritasak koji e, vršimo na Švicarsku, kad bi on kad bi oni pristali na naše uvjete, onda bi imali pristup širem programu no što je to danas slučaj. Ni to nije transparentan način prikazivanja problema. Isto tako bih rekao E, problemi sa nekim dodatnim mjerama. To je bilo riješeno. Ne znam o čemu vi tu govorite. E, neki od nas smo nedavno e, imali priliku razgovarati sa predstavnicima sindikata iz Švicarske. Čuli smo njihova stajališta. A oni kažu da to nikako nije riješeno. Mnogi od nas u ovom parlamentu imaju određenu razinu e, sučuti za njihova stajališta. Nije to obrana samo plaća i radnika, već i poštene konkurencije. Neke od popratnih mjera, kad vidite kako te mjere funkcioniraju, e, one vrlo često e, krše švicarske propise mm, E, e, koje vrlo često krše e, poduzeća u Europskoj uniji, često su to njemačka poduzeća. 35% ta tih kršenja dolaze iz te pozadine. Evo, to je pozadina svega ovoga. Cijenimo vaš rad, ne nastojim postaviti u pitanje cjelokupni pristup, ali smatram da citirao bih mog prijatelja Švaba. E, postoje napori da se počne sa e, svježom energijom. To je dobra prilika za to. Ali mi vjerujem da sa određenom mjerom kreativnosti možemo riješiti neke praktične probleme, a da ne antagoniziramo drugu stranu a kad već unaprijed najavljujemo e, da ćemo poslati radnike preko granice. Švicarci do sada e, do sada e, očekuju prednajavu od osam dana. Modernom tehnologijom se to može vrlo brzo riješiti na uzajamno zadovoljstvo. To bih ja tako rekao ne bih rekao da e, e, imamo zaključak, to još nije zaključno. Morali bismo se vratiti za stol sa ozbiljnom namjerom da e, budemo kooperativni. Očekivanja da će se to riješiti početkom sljedeće godine. Koliko ja znam, Postoji inicijativa za referendum, za glasanje e, u prvoj polovici e, sljedeće godine e, što traži krajnja desnica u Švicarskoj. To je prijedlog protiv Evropske unije. A ako mi potičemo tu igru ovih ekstremnih desničara, onda ćemo preuzeti odgovornosti E, odgovornost za e, proširenje ovog jaza. Hvala. Možemo e, odgovarati pitanje po pitanja, ali molim da se ograničite na tri do četiri minute. Ja ću početi s krajem onoga što je rekao gospodin. Da, referendum sljedećeg svibnja koji puta je to predstavljeno kao razlog zašto je u prosincu e, vijeće rekao mm, da trebamo čekati referendum u svibnju. A nakon tog svibnja su došle izbori u listopad. Sada imamo još jedan referendum sljedećeg svibnja. E, kako će to dugo trajati? To je počelo već od samog početka pregovora. A pregovore smo počeli prije deset godina. E, pregovaramo sa e, već šest godina. Ne te reći da e, požurujemo stvari. Je li to teatar absurda, ali i postoje neki elementi toga kad vidimo da nam je Švicarska rekla da trebaju javne konzultacije. to je trajalo šest mjeseci do kraja svibnja ove godine. Onda su nam rekli na osnovi konzultacija možemo prihvatiti sporazum ako dobimo tri pojašnjenja. Daćemo vam ta pojašnjenja, sjednimo i razgovaramo, smo mi rekli. A onda su nam rekli, moramo se konzultirati o pojašnjenjima prije, jel, evo, još šest mjeseci za konzultacije. Ima tu jedan element apsurda. E, Samuel Beckett je dobio Nobelovu nagradu za čekanje Godoa. To je bila nagrada za literaturu, ali e, situacija je slična. Popratne mjere ste e, spomenuli. Jamstvo depozita. Krivo imate. Ne smijemo reći da je parlamentarac u krivu, ali kad kažete da EU operateri u Švicarskoj su previše e, prisutni u kršenju propisa. E, e, u postocima su obje strane jednako krive. Kršitelji propisa u i Švicarske i Evropske unije. Švicarci E, imaju na, nadzor e, e, u jednoj maloj proporciji, a, a evropljani u 50%. To je disproporcionalno. Ljudi su prije komunicirali pismima i telefaksima, a danas se to radi za 8 minuta. To ne traje dane ova e, e, propis od osam dana se može e, svesti na četiri dana danas. Imajte na umu da ovo najava upućivanja radnika 80% poduzeća koja rade s tim koji šelju tamo rade Eh, traju, eh, ti ugovori traju samo ili eh, poslovi traju samo pet dana. Kažem, postoje solucije koje poštuju sustav. nijedan drugi partner Evropske unije ima takove koncesije. Mi imamo nula dana najave. O, mi smo se ovdje prilagodili drugačijem sustavu. E, nije to lako za naše države članice da to prihvate u vijeću, ali rekle su e, ipak da će to prihvatiti u interesu obaju strana, obiju strana. Gospodin e, Berg za ide. Hvala lijepa predsjedniče. Ja ću postaviti jedno tehničko pitanje. 2012. Savez, Njemačka i Švicarska su sklopile sporazume o, e, e, o operiranju e, zračne luke Cirih u, Njemačkoj. To je dovelo do spora u nekim zemljama u Njemačkoj, rute letova, zatim preljetanja i tako dalje ovaj institucionalni okvir, ovaj sporazum, jer on može imati pozitivne učinke na nerazjašnjenja e, pitanja sa e, e, zračnom lukom u Cirihu. Hvala lijepa kolega. Gospodin Lefler ima riječ. Hvala lijepa. Vrlo koncizno. Da, to je upravo razlog zašto želimo uspostaviti jedan mehanizam za rješavanje sporazuma. To neće promijeniti sadržaj e, sporazuma o zračnom prometu, e, ni sporazum između Njemačke i Švicarske ili između e, Evropske unije i Švicarske. Ali će nam to dati za evropsku stranu mehanizam rješavanja sporova koji će riješiti upravo takova pitanja. Mihael Galer ima sada riječ. Hvala lijepa. I ja ću se e, biti kratak. Ako imamo različite spoznaje o tome kako to e, se prima u Švicarskoj, E, kakvo je javno mišljenje u Švicarskoj? U kojem smjeru ide javna rasprava? E, jesmo li mi u, u stanju da im prenesemo naše, e, naša stajališta? Kroz informativne brošure, E, imamo četiri jezika u Švicarskoj, a to su i jezici Evropske unije, pa možemo lako komunicirati. Recimo, za nas je posljednja instanca Evropski sud, a za Švicarce je to referendum. A sada imamo e, je spor mm, mm, da e, mehanizam za rješavanje sporova da li će naša poruka biti pozitivno primljena? E, je, da li mi možemo prenijeti poruku da i to služi i njima, da je to u njihovom interesu. Jer e, se bojim lažnih informacija i neke propagande koje ide pro, protiv nas. Evo, vrlo dobro pitanje, gospodine Lefler. E, dobro znate iz raznih e, političkih postupaka e, i u državama članica, 28 e, članica, uključujući slučajeve referenduma o raznim stvarima koje su direktno ili indirektno povezane sa Evropskom unijom. E, kako je osjetljiva europska unija na to da se uključuje u nacionalne debate jer to države članice ne pozdravljaju, ne dočekuju to otvorenih ruku. To je unutar europske unije. Kad mi smo mi to radili sa trećom stranom, sa bliskim partnerom, ali ipak je to treća zemlja, ona nije članica europske unije to bi e, moglo djelovati kao bumerang i kao miješanje u unutarnje poslove, propaganda Europske unije i tako dalje. Ono što mi dosljedno radimo jeste da e, nastojimo u javnim raspravama sudjelovati. E, mi smo dostupni za medije, na primjer, u, u svako doba na svim nivoima kako bismo prenijeli našu viziju o, odnosima. Mi naglašavamo sve pozitivne strane odnosa. Naša vizija mjesta okvirnog sporazuma u promicanju tih odnosa. Ali da od toga se krenemo u aktivno lobiranje, tu moramo biti jako oprezni. Hvala lijepa. E, monsieur Grudler ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala glavni tajniče na ovim objašnjenjima. E, predsjednik Juncker je rekao da, je, e, da žali što ovaj e, sporazum nije priveden kraju, pa mi moramo nastojati postići nešto pozitivno. Odnosi, stari i duboki odnosi sa Švicarskom i ne samo u trgovini, Točno je da smo mi prvi e, gospodarski partner e, e, Švicarske. 53% švicarskih izvoza ide u Europskoj uniju i obratno. Je također mnogo, velik dio izvoza iz Europske unije ide u Švicarsku. Uzajamno poštivanje je važno E, moramo doći do potpisivanja sa svim pojašnjenjima koja su mogli. Zaštita plaća, direktiva o, građanskim pravima, sve se to mora pojasniti. uz uvjet da e, izađemo iz ovog, ovih ucjena mm, s objesta o, mm, ima tu nekih e, nekoherentnih stvari. E, Evropska unija mora preuzeti inicijativu. Bilo bili 38, e, 38. interparlamentarni sastanak u Strasburu ovog mjeseca, bili to bila platforma da parlamentarci s obje strane porazgovaraju i da potaknu tu stvar. Hvala. Izvolite, imate. Um, Kao što sam već rekao, mnogo cijenimo podršku ovog parlamenta u cjelokupnim pregovorima i računamo na vas Mm, da ćete nas i dalje podržavati i poticati da idemo i dalje do zaključka sporazuma. E, I onda i u drugim područjima gospodarske, tehničke i političke suradnje. E, naravno, moramo iskoristiti ovu interparlamentarnu sjednicu u Strasburu da vidimo koje su perspektive. E, e, vi sigurno imate e, kolege u Švicarskoj koje poznate, a neke koje ne poznate. I tu trebamo pojasniti i rastumačiti perspektive do zaključenja sporazuma. Mislim da nije trenutak da potaknemo ponovno e, otvaranje e, pregovora o sporazumu. On je zaključen na e, nivou federalnog vijeća. to je učinjeno sa gospodinom Hanom. Moramo imati postupak pojašnjenja i mi smo za to spremni. E, mi smo čak i nestrpljivi da idemo dalje na ovom planu. Mm, kad budemo sjeli oko stola da ćemo naći potrebna pojašnjenja. A poslije nas čeka ozbiljan rad prezentacije, e, u neki način vulgarizacije tih pojašnjenja kako bismo dobili, e, zadobili potrebno povjerenje potrebnih instanci na obje strane. E, ovaj parlament, e, vjenče ministara, švicarski parlament i e, u konačnici švicarski narod. Hvala. A sada dva zadnja kolega. Izvolite. Hvala. I hvala našem gostu na ovoj razmjeni stajališta. Švicarska je naš jako blizak partner, ja sam bila izvjestiteljica za odnos s ovom zemljom u prošlom sazivu i nakon toliko godina pregovora trebali bismo brzo djelovati, jedino tako možemo poboljšati ove obostrano pozitivne veze između Europske unije i Švicarske. Mislim da ne bismo trebali ići u danja, danje pregovore, znamo kamo će nas to odvesti. Trebamo imati o ovome jedinstveno stajalište. Europski parlament pozdravlja ovaj e, sporazum i pristup švicarcima našem unutarnjem tržištu, te da mogu uživati dobrobiti naših vrijednosti i naše četiri temeljne slobode. To su temeljne načela naših Eh, ovdje u EU to valjda naši partneri to moraju poštovati. Što se tiče popratnih mjera vezano uz naše pružatelje usluga i prijelazne u odredbe vezane uz radnike iz Hrvatske. Mislim da biste ovo trebali dodatno naglasiti. Bojim se da bi pregovaranje ovim stvarima otvorilo Pandorinu kutiju i proizvelo niz problema. Očekujem od vas da budete čvrsti, ja da se ovo razjasni u ovom sporazumu, ali da ne idete u ponovne pregovore o ovom sporazumu. Hvala, Kristijan Lefler. Sve što trebam reći jest hvala vam na potpori. Borislav Šikovski. Ja se divim Švicarskoj ne samo zbog načina na koji vode svoju zemlju, već smatram da je to model na koji voditi višejezičnu federaciju. Kako gajiti višejezični patriotizam? Nadam se da će vaši pregovori biti uspješni. Nisam siguran da je ovo pitanje, da se pitanje nalazi u tim pregovorima, ali mislim da je ono značajno. Bio sam svjestan toga i dok sam radio u svojoj zemlji, imam neka osobna iskustva. Milijuni ljudi cijene kada Europska unija djeluje na nečemu što izravno utječe na njihove svakodnevne živote. Primjerice, mladi su izuzetno pozitivno cijenili ukidanje roaminga. Međutim, ja sam čuo pritužbe ne samo od Poljaka, već i od nekih eh, drugih sugrađana koji provode odmor u Švicarskoj ili u blizini Švicarske. Možete preći tamošnju granicu i tijekom zimovanja. I kada se vraćate kući, može vas iznenaditi strašan račun za telefon. Ja sam morao platiti tisuću eura za 20 sati podatkovnog prometa. I vjerujte mi, nisam radio ništa neobično. To je doista pljačka. Što možemo učiniti? Hvala vam, ovo je važno pitanje. Ne samo za one koji posjećuju Švicarsku, već je važno pitanje za zemlje Zapadnog Balkana. Uh, ja nisam specijalist u ekonomiji i telekomunikacija. Mi smo ovo sagledali. Nema tu interesa sa druge strane da se nešto napravi. Mi sagledali što mi možemo napraviti. I rečeno mi je da u trenutnom kontekstu sa ovim sporazumom kakav imamo, da bismo riskirali e, ulazak u spor pred VTO-om. Koliko to napravite sa Švicarskom, neki bi mogli reći morate to sada napraviti i s nama. To nas onda stavlja na težak položaj. To je nešto što je mali dio, ali svejedno dio naših želja koji se nalaze u prijedlogu, dakle to je ovaj paket okvirnog sporazuma i tome pridružena izjava. Jednom kada dobijemo taj sporazum, tada bismo se uključili u pregovore da moderniziramo ugovor o slobodnoj trgovini između Švicarske i Europske unije i da tu uključimo i one se usluge koje možda nisu tada bile ni predmet mašte kada je taj sporazum potpisan. To je recimo evo, jedno područje kojim bismo se mogli pozabaviti. Thank you. Hvala vam. Budući da imamo još pet minuta, imam jedno pitanje za vas. Zamislite da vas, evo sada tu čekaju novinari švicarske televizije, da od vas žele čuti izjavu u trajanju od 90 sekundi. Evo, zamislite da su ovdje švicarski novinari, ovdje ili izvan sale, čekaju vašu izjavu od 90 sekundi, dakle izjava Europske unije švicarskoj publici. To ću ja morati napraviti <laughs> kada se završi ova tema. Što biste vi rekli? Inspirirajte me. Evo, da to mogu reći u 9 sekundi rekao bih učinite to. To je kratka verzija te izjave duža izjava bi bila, da još jednom naglasim, blizak, blisko produktivno partnerstvo između Švicarske i Europske unije. Da naglasim našu želju da to partnerstvo podignemo na neku višu razinu i to u interesu naših građana, u interesu svih naših eh, ekonomskih dionika i da bismo to napravili, moramo stvoriti jedan okvir unutar kojeg će svi dionici, dakle od najmanjih do najvećih, koji će se moći slobodno uključiti i kojim će znati da će ih se jednako tretirati, bilo u Švicarskoj, bilo u Europskoj uniji. To je ono što pokušavamo postići sa ovim okvirnim sporazumom. To je mali dio velike slagalice, ali ukoliko vam promakne jedan komadić, onda ta slagalica neće izgledati dovršeno. Hvala. Sada smo završili ovu točku dnevnog reda. Nastavit ćemo sastanak za nekoliko minuta. Idem sada vani dati izjavu za švicarske medije. <laughs> Um,